Europskoj uniji. Izvolite gospodine Messerschmidt. Hvala lijepa. Jako mi je drago e, da e, je ova rasprava na našem dnevnom redu danas. Politika konkurentnosti izuzetno je važna. To je jedno od ključnih aspekata unutarnjih tržišta. To je nešto poput pravila e, u e, prometu. Ako se ne poštuje crveno svjetlo na semaforu, dolazi do e, kaosa na cesti. Predobnom je suradnjakinja Dankinja koja je zadužena da politiku tržišnog natjecanja. Moram reći da sam jako zadovoljan zbog različitih kompromisa u našim e, parlamentarnim odborima. Na njima ćemo glasati sutra. Postoji čitav niz novih elemenata koje nismo ranije predvidjeli na inicijativu parlamenta i o kojima želim govoriti u ovim uvodnim napomenama. Najprije, Europski parlament se sada E, sasvim ozbiljno bavi problemima koje uzrokuje socijalni dumping. To je nešto što se ne radi više slučajno u različitim odborima. Ne, sada imamo horizontalni pristup. Bez obzira o kakvoj se politici radi, taj element igra svoju ulogu. To je nešto prirodno, kao ravnopravnost žena i muškaraca. Primjera radi, zrakoplovstvo. U nekoliko europskih država došlo je do velikog pritiska i tu su e, zaposlenici e, podvrgnuti neviđenim vrstama pritiska. Zbog toga mislim da je bilo dobro da se nađe formulacija koja je prihvatljiva za sve klubove zastupnika. Nadam se da će sutra svi to pokazati. Još jedan element koji ranije nije postojao takozvani Lux Leaks. Govorimo dakle o poreznoj politici velikog vojvodstva Luksemburg kako bi privukla strane multinacionale. Moram reći da je to izuzetno važna tema. Radi se o temi koja zaista e, ima veze s politikom tržišnog natjecanja, koja je zapravo isključivo vezana za politiku tržišnog natjecanja. Budemo li pozitivno glasali u izvješću sutra, bit će to temelj za politiku tržišnog natjecanja. Želimo da se zakoni usklade. Naravno, ne, ne treba sve uskladiti. Potrebne su nam državne potpore, e, ali sve što postoji treba biti zdravo. još nešto. E, strukturni fondovi i kako se oni koriste u različitim državama. Budemo li pomagali poduzećima, to je kako bismo pomogli da se otvore radna mjesta, a ne kako bismo pomogli delokalizaciji e, radnih mjesta. Drago mi je da u svim sektorima gdje građani traže da pristup bude proaktivan, da smo tu bili još i precizniji. Evo primjera. Direktiva za liberalizaciju tržišta energentima. Na smisla imati e, jedinstveno tržište energenata ako ne napravimo podlogu za to. Isto vrijedi i za jedinstveno digitalno tržište. Odbor IMKO puno je napravio na tom planu. E, kad već spominjemo digitalno tržište jedan je dionik izuzetno eh, igrao važnu ulogu u ovom izvješću, a to je Google. Zahvaljujem svima, naročito se zahvaljujem gospodine Tremozi na njegovoj pomoći i drago mi da smo uspjeli naći kompromis po tom pitanju. Još jednu stvar koju želim zahlasniti. Ovo izvješće nije stavljanje Google na stup strama. Ne, mi se sada bavimo pregovorima koji traju već četiri godine. Komisija poduzima jednu inicijativu za drugom, ali bez rezultata. Ne možemo dakle Google staviti na stup srama, ali ne možemo ovo niti prihvatiti. Komisija mora prilagoditi rokove koji moraju biti razumni kako bi se našla rješenja. Nadam se da ćemo sutra velikom većinom usvojiti ovo izvješće. Hvala. A sada dajem riječ u ime Europske komisije povjerenici Margaret Vestegar kako bi odgovorila na riječi gospodina Messerschmitta. Hvala. Prije svega zahvaljujem se izvjestitelju kao izvjestiteljima u Sjeni i gospođi Kalas koje je izradila e, mišljenje za odbor IMKO. Mislim da je ovo vrlo solidno izvješće. U tom se naglašavaju vrijednosti i solidna platforma naše politike tržišnog natjecanja, ali isto tako ukazuje i na važne sektore o kojima mi raspravljamo u e, okviru moje nadležnosti. Mislim da je vrlo važno što se u ovom izvješću govori u kojoj mjeri tržišno natjecanje je dio naše demokracije. Kako bismo spriječili preveliku koncentraciju kapitala i kako bi se omogućilo da oni koji imaju talent i inicijativu i žele nešto poduzeti, da to mogu učiniti na otvorenom tržištu. Smatram da je vrlo važno naglasiti, kao što to stoji u izvješću, da ka, u vrijeme krize E, pravila tržišnog natjecanja ne treba olabaviti. Upravo suprotno, naša tržišta mora biti otvorena kako bi svi imali jednake mogućnosti. Kao što je upravo spomenuo izvjestitelj politika tržišnog natjecanja, važan je alat za ostvarivanje mnogo ciljeva za kapitalna tržišta, za jedinstveno e, e, digitalno tržište i tako dalje. Puno znanja moramo međusobno podijeliti. Drago mi je da ću slušati večerašnju raspravu, a isto tako ovime ću poštovati obećanje koje sam dala da surađujem s Europskim parlamentu kada se radi o napretku. Par riječi o tri jako prioritetna područja. Najprije energetska unija. Njesni ciljevi relativno su jednostavni, neovisna, sigurna e, i jeftina opskrba. Vrlo je važno da provodimo u tom smilu snu već postojeće propise. Tada ćemo imati solidne temelje na kojima ćemo izgrađivati energetsku politiku. Zadatak te politike je isto tako da e, gledamo što rade energetske tvrtke koje ne bi smjele graditi zidove koje smo ranije već bili srušili i oni se ne smiju braniti od tržišnog natjecanja. Isto tako, vrlo je važno da ostvarimo jedinstveno energetsko tržište, jer sad imamo e, tržišta koje su jako orijentirana na pojedine države. Moramo, dakle, imati punopravno tržišno natjecanje i moramo omogućiti novim tehnologijama da dođu do građana. Konkurentnost pomaže malim poduzećima da bi e, e izazvali, da bi e, velike tvrtke. I na kraju govorili smo o pitanjima poreza Koristi tržišno natjecanje radi poreza nije nešto što se treba skrivati. Ne, upravo suprotno, potrebna je transparentnost. Ne smijemo koristiti poresku politiku kako e, bismo bili netransparentni. Radujem se što ću prisutovati večerašnjoj raspravi. Hvala lijepa. Puno hvala, e, povjerenice. Tati ću sada riječ E, izvjestitelju za mišljenje odbora imkom gospođi Kaj Kalas. <clears throat> Hvala lijepa. Jako mi je drago da ste već govorili o vrijednostima politike tržišnog natjecanja. To su sloboda i a, e, ravnopravni uvjeti za sve. Zahvaljujem se izvjestitelju čije je izvješće će izvrsno. Kao izvjestitelj za, odbor IMKO, e, jako mi je drago da vidim da se traži e, pravednost na, mm, u javnoj nabavi, ali isto tako da se govori o to trebi da se dovrši jedinstveno digitalno tržište. E, sve je to bitno e, kako bismo imali tržište s puno inovacija. Ja sam liberal i žao mi je da se ovdje govori u izvješću o više propisa za mm, mm, politiku interneta, e, gospodarstvo interneta koji je jedno od sektora koji je uvijek rastao i u situaciji krize. Mi uvijek govorimo da smo mi milijuni potrošača, ali pos, mi smo isto tako i milijuni poslodavaca e, koji e, žele i poduzetnika pokrenuti tvrtke. Treba dakle stvoriti ispravno mogućnosti u kojima mogu e, rasti e, europske tvrtke i prosperirati. Moramo se prilagoditi e, tržištima koji se brzo mijenjaju i koji su vrlo izazovni. To su tržišta digitalne ekonomije. Nije nam potrebno da ono što nemamo zamijenimo većom zakonskom regulativom koje će se štetno odraziti na najinovativnije tvrtke. Nadam se da povjerenica kao i moji kolege zastupnici dijele ovo moje mišljenje. Gospodin Werner Lange ima dvije minute. E, gospođo predsjednice, povjereniče. Mi radimo na ovom izvješću već od 2013. E, gospođo Vestager, vi ste sada po prvi puta suočeni s raspravom. Važno je reći da Evropska unija e, koja je obvezna na gospodarsku politiku u svim sporazumima mora osigurati e, slobodno tržišno natjecanje. To moramo uvijek opet naglasiti. E, komisija ima velika prava kod e, kontrola, zabrane kartela, zabrane državnih potpora E, isto tako kod kretanja roba i usluga. Što nedostaje? I to je bilo e, spomenuto i kod saslušanja je demokratska osnova kod smjernica, uredbi i direktiva. To e, nije do sada uneseno u donošenje odluka. U ogromnom broju odluka komisije E, to nam je donijelo do e, recimo e, ogromnih gubitaka. Sjetimo se samo poslova sa Microsoftom. Mislim da Europska komisija u posljednjih nekoliko godina od gospodina Almunje je bila preneodlučna u telekomunikacijama, na primjer, e, Google e, e, nije došao na tapetu godinama. I tu imamo vrlo velik broj teških tematika a onda nacionalne vlasti kad se radi o državnim potporama po, vrlo često imamo povjerljive podatke koji e, onda e, se iznose u javnost. Mislim da to e, treba izbjegavati. Sljedeći govornik je gospodin Debosanji. Hvala lijepa što ste mi dali mogućnost da ovdje govorim. Ja bih htio zahvaliti gospodinu Messerštatu kao i izvjestiteljima u Sjeni. Mi smo vrlo dobro surađivali. Imali smo vrlo različita polazišta, ali ipak imam osjećaj da smo došli do vrlo dobrih kompromisa. U, to, u ime mog kluba zastupnika bih također htio reći da se veselim da ovo izvješće E, toliko dobro naglašava e, zajedničke e, interese. Recimo usluge koje su toliko važne za naše sugrađane. Zahvaljujem odboru IMCO da je ovdje pocrtano digitalno unutarnje tržište. Vjerujemo da rast inovacija treba poticati u Europskoj uniji Također zahvaljujem na tome što je ovo izvješće e, također e, iznosi i socijalne elemente. E, stoga mi je žao što pučani su E, što bi pučani htjeli ove elemente izostaviti, izostaviti iz izvješća. Socijalni elementi moraju ostati u izvješću. E, točka 85 koja se može krivo interpretirati. Ovdje se radi o liberalizaciji željezničkog prometa. E, socijalisti i demokrati to ne mogu poduprijeti. E, želim podcrtati da naš klub zastupnika e, e, smatra nepodesnim da se u ovom, ovoj točki spominje jedna određena tvrtka. sada za, a, a za EKR jednu minutu ima gospodin Grobaček. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Hvala gospodinu Messerschmittu na vrlo dobrom radu. Tržišno natjecanje je stup napretka u Europskoj uniji. E, to je također vrlo važno za politiku cijenu i za e, politiku cijena i energetsku politiku. Mi naravno moramo E, raditi na konkurentnosti sa SAD-om. E, električna energija košta tri puta više u Europi nego u SAD-u. E, ima zemalja u Europskoj uniji, na primjer Poljska, Poljska u kojem cijena plina košta pet puta više nego u SAD-u. Sve to zaoštrava krizu. I to a isto tako nešto što nam ne daje mnogo nade je klimatska politika koja se tjera previše ideološki e, to ne donosi rezultate e, za alde e, gospodin Ramon Belsels jednu minutu hvala lijepa E, natjecanje je jedno područje gdje komisija zaista ima šansu da se e, bori protiv populističkih praksa. E, ja zahvaljujem gospodinu Messerschmittu koji je okupio mnogo dobrih ideja i dobro surađivao sa svim izvjestiteljima u sjetima. Mi smo E, imali smo 51 glas za, a samo dva glasa protiv. Nadam se da će izvješće biti prihvaćeno sutra s velikom većinom, pa će parlament poslati jaku poruku komisiju. E, povjerenice Vestager, ako želimo e, imati deregulaciju, moramo imati antitrustovske zakone. recimo slučaj sa Googlom i Trebamo ponovno pogledati taj slučaj. Međutim, vrijeme nije neograničeno. Nadam se da će komisija uskoro objaviti svoje odluke. U slučaju Google mnogi ljudi zaboravljaju da među tužiteljima su mnoge e, kompanije iz SAD-a neke od njih nemaju problema da javno objave svoje podatke, a Google se toga boji jer se boji odmazde. Mi smo eh, se susredli sa eh, nekoliko kompanija iz SAD-a pa eh, smo nastojali saznati kako to da oni nestaju iz pretraga na Google na nekoliko dana E, mi nismo sada u ideološkom ratu protiv Google ili bilo koje kompanije u SAD-u. Ja sam jednostavno protiv monopola. E, Google ima 91% e, tržišta interneta, što je ogroman postak. Preferencijalni treman usluga Googlea nije pravično. Google ima najbolje uvjete. I da zaključim, E, e, Google e, će se pokrenuti samo ako mu se prijeti kaznom, novčanom kaznom. Hoće li komisija nastaviti sa slučajem Google? Moramo riješiti slučaj Google ako želimo krenuti u digitalnu eru. Imate plavu karticu, gospodine Timosa. Prihvaćate li plavu karticu? Gospodin Fantulika ima 30 sekundi. E, molim mikrofon. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Ja bih zapitao naše kolegu da li se slaže sa uključivanjem u ovom izvješću o, teksta o google Pitam da li se slažete sa s uključenjem u ovaj izvještaj? Ovaj, ovaj izvještaj e, govori o privatnim napadima na Google. Slažete li se s time? E, to nije pitanje oporezivanja ja ne tražim oporezivanje, tražimo jednake uvjete za sve na europskom tržištu. U Americi postoje druge e, kompanije kao na primjer Yahoo koji se mogu natjecati s Googleom, a to nije slučaj u Europi. Mnoge europske kompanije e, trpe zbog praksi googla a mi a, ništa ako ništa ne učinimo na tom području u sljedećih nekoliko godina, Google će biti jedini, jedina tvrtka na tržištu. Prema tome, pitanje jednakih uh, uvjeta za sve. Još jedno pitanje. Protiv Microsofta smo imali neke novčane kazne. E, to je e, napravila komisija protiv Microsofta. Zašto ne postupa jednako i s Googleom? E, sljedeća govornica e, je minuta i 30 je gospođa Lopez. Izvolite. Hvala vam predsjednica. Cijenimo pozitivne točke ovog izvještaja. Isto tako smatramo da dobro definira kritične e, stvari, prioritate koje se moraju provoditi i e, koliko je važno doti novi smjer politicu i tržišnog natjecanja. Osuđuju se zloupotrebe protiv malih poljoprivrednika, e, pomoći bankama i porezne prednosti za velike tvrtke, istražuje socijalni dumping u sektorima poput prijevoza. No smatramo da postoji još određena područja koja nisu uključena u ovom izvještaju, a to je na primjer važnost da se e, ima na umu cilj visoke razine zaposlenosti što definiraju naši ugovori. Moramo osuditi i zapravo ne možemo samo reći da tržišna, e, politika tržišnog natjecanja će samo poslužiti kako bi se uništile javne e, službe. Sa neravnomjernom provjedbom načela tržišnog natjecaja komisija će samo uništiti na tisuće radnih mjesta a očita je masivna koncentracija poduzetničkih tvrtki. I Europa, a posebice Španjolska su žrtve toga. Podnijeli smo amandmane, između ostaloga zato što želimo dati priliku Evropljanima da znaju da velike stranke postavljaju prioritet e, ne zapošljavanje, niti javne službe, te da se dobro zna koji je njihov stav prema e, arbitražnim sudovima te prema lopovluku najvećih tvrtki. No naš je stav jasan. Ova politika mora zaštititi javne tvrtke, mora zaštititi mali i srednja poduzeća te radnike pred velikim privatnim korporacijama. Gospodin Michel Remo e, za zelene i EFU. Hvala lijepa. E, gospođo povjerenice. E, htio bih zahvaliti gospodinu Mesešpitu koji je vrlo dobro radio i uzeo u obzir i rad e, izvjestitelja u sjeni. Imamo, imali smo vrlo dobre pregovore s dobrim rezultatima. Hoću naglasiti tri točke za budućnost to može biti važnije nego za prošlost. Prvo, mi smo za e, istragu e, agresivnih poreznih politika. E, nije koincidencija da raspravljamo o tome danas kada se komisija, odbor za Leaks po prvi puta sastoje. Mm, mm, to nije istražna komisija kao što smo mi to htjeli na početku mi smo imali mi smo tražili e, istragu e, agresivnih poreznih politika. E, neutralnost mreže. Izvješće kaže da ne, smije biti diskriminacije na mreži. To je naročito važno za novonastala poduzeća. To je naročito važno ako stvaramo novu mrežu za mala i srednja poduzeća je to vrlo važno. Gospodine Ettinger, e, vaš kolega e, e, je, smatrao da su protivnici neutralnosti Talibana ja bih htio vas e, zamoliti da radite u skladu sa e, mišljenjima koja su dana. A što se tiče energetike, rekli smo da obnoviva energetika treba dobivati i poticaje. E, kako možemo to pomiriti sa poticanjem odobravanja novih nuklearnih centrala? E, koje idu iznad onoga što smo prije imali e, u Europi. E, to je iskrivljavanje i narušavanje tržišnog natjecanja. Također trebamo postići napretak i na ovom području. Hvala. Sljedeći govornik za FDD ima e, dvije minute 30. Hvala gospođo predsjednice. Europa umire. E, ljudi u Europi se bore za preživljavanje. Po cijelom kontinentu imamo obitelji koji nemaju što za jesti. E, djeca gladiju ljudi žive pod sve većim e, pritiskom. Na, tržišno natjecanje je e, elementarni i bitan dio malih i srednjih poduzeća kako bi imali dovoljno e, novca u džepu da plaćaju račune i hrane obitelji kad e, e, vidite e, izvješće koje je napisao gospodin Messerschmidt, on ne mari za te probleme. nažalost, u ovom domu, u ovoj instituciji, takva izvješća će uvijek pasti na, glupe, na gluhe uši i nećemo postizati one ciljeve koje mi želimo. Na kraju danu ovaj dom i ljudi koji u njemu rade imaju propise koje uglavnom vode korporacije. One imaju moć i utjecaj e, da dobiju preferencijalni pristup komisiji. E, oni e, zuje ovim zgradama, imaju pristup zastupnicima. Oni postavljaju pravila E, i imaju pristup e, onim područjima koja su zatvorena za mala i srednja e, poduzeća. Ovdje imamo korporacijski sustav, ovdje se potiče sposobnost ljudi koji već zarađuju milijarde da nameću troškove ljudima koji jedva spajaju kraj s krajem

Zahvalan sam što možete slobodno misliti i ja slobodno mislim, ali ovo što vidim u ovom domu jest uh, da pučeni i socijalisti i demokrati uh, glasaju en blok zajedno. Uh, to su stranačke elite kojima vladaju korporacije E, i političari kod kuće. Sloboda za vas da, ali ne sloboda u vašoj stranki. Sljedeća govornica je Barbara Kapl za nezavisne. Hvala gospođo predsjednice, gospođo povjerenice e, i izvjestitelju. E, tržišno natjecanje je snaga koja tjera Europu naprijed Međutim, e, s tržišnim natjecanjem ne stoji najbolje. Mi e, stalno gubimo na tom području. Europa ima dvostruku nezaposlenost e, od Amerike. Mi, imamo, mi smo u posljednjih nekoliko godina šest milijuna radnih mjesta, a u Americi samo milijun radnih mjesta Eh, električna energija košta nekoliko puta više nego u Americi, eh, plin košta mnogo puta više. Eh, također su porezni nameti u, Europi mnogo viši nego u Americi i u Japani. Ne čudi da na području izraživanja mi također ulažemo puno premalo u izravnim investicijama imamo veliko nazadovanje u posljednjih 15 godina. E, izvjestitelj u svom izvješću ima mnoge dobre točke, strateški prioriteti su dobro obrađeni. Trebamo imati dobra pravila tržišnog natjecanja, borba protiv kartela, jasna pravila protiv zloporabe tržišta i e, e, dobra porezna politika. Na taj način ćemo moći e, formulirati politiku tržišnog natjecanja koja će biti dobra za naše potrošače. Hvala. Sljedeći govornik je gospođa Este Lange, ima dvije minute. Hvala vam. Hvala i vama povjerenice što ste danas s nama. Naravno da politika tržišnog natjecanja Europske unije nije svrha sama sebi. Moramo pomoći ostvarenju poštenog gospodarstva i boljitku naših građana. I zbog toga je dobro da se komisija time bava, bavi. I to posebice u ovako teškim vremenima. Pogotovo u vremenima kada bi države voljele ponovno uvesti eh, državne potpore. Komentar na izlaganje gospodina Wolfa. Ako zemlje članice imaju probleme, ako male tvrtke nemaju mogućnost e, pristupiti tržištu, treba se e, treba se uspostaviti, trebaju se uspostaviti jednaka pravila na, za sve i na digitalnom tržištu. Mislim da je time sve rečeno. Kada zemlje članice smatraju da je bitno, bitnije zaštititi velike tvrtke, a ne e, male i e, tvrtke i građane. I još jedan komentar. Recimo kada sjednem u Uber taksi u gradu, jednom gradu, e, to je u redu, a ako pak uzmem taj taksi u nekom drugom gradu, to je nezakonito u principu e, zemlje članice, većina zemalja članica ne zna kako pristupiti tom pitanju. Stoga smatram da bi Europska komisija trebala intervenirati i definirati kakvu novu politiku je potrebno uvesti. Nema nikakvog problema sa zdravom konkurencijom, no e, tržište bi trebalo biti na usluzi društva i nadam se da će ova komisija to uzeti u obzor. Sada je na redu gospođa Anelize Doc, minuta i pol. Hvala vam, hvala povjerenici što je danas s nama. Često se čuje da bi politika tržišnog natjecanja trebala dovesti do jednakih uvjeta natjecanja za sve tvrtke, bez obzira na veličinu i bez obzira na podrijetlo. Stoga mi je drago, stoga se čudim kad se vidi da ne, možemo imati jednaka pravila za sve ako neke tvrtke i dalje ne plaćaju poreze. E, vidjeli smo kako su neke tvrtke e, uspjele smanjiti poreze koje su plaćale gotovo do nule i to je dakle proizašlo iz skandala LuxLeaks. Sve su to uspjeli postići na umjetni način. Natjecanje u ovom području je kao utrka na sto metara u kojem jedan natjecatelj e, sjedi u Formuli 1, a drugi se onda mora s njime natjecati. Moramo se boriti protiv takvih e, prepreka. Drago mi je da ovaj izvještaj prepoznaje da liberalizacija i tržišno natjecanje nisu uvijek prihvatljivi. Vlada mora osigurati infrastrukturu koja je potrebna za rast, bilo da je riječ o zdravstvenim službama, o obrazovnim ustanovama ili o stambenom zbrinjavanju gdje tržište nije uspjelo ispuniti obveze. Jer nema smislu imati e, jednake uvjete ako se to u principu ne poštuje. Ovo je jedan od velikih izazova naših vremena, riječ je o klimatskim e, promjenama. I zato mi je drago da se izvještaj koncentrira na promociju zelenih projekata. Jer ponovno ponavljam, nema smisla e, imati e, jednake uvjete ako se ti uvjeti ne mogu ispoštovati. Hvala vam gospođo Doc. Imate plavi karton od gospođe Atkinson. Hoćete li ga prihvatiti? Da, izvolite imate 30 sekundi. Molim vas uključite mikrofon. Gospođo Donc, ovdje zapravo podržavate gospodina Junkera koji, žele, eh, koji želi program protiv eh, porezne utaje, izbjegavanja plaćanja poreza. A ovdje zapravo razgovaramo o TTIP-u. Da li zapravo da li vi podržavate Ispričavam se. Prehlađena sam i teško govorim. Dakle, smatrate li da Guardian mora također slijediti ovakve prijedloge? It's see you Hvala vam. Drago mi je da vas vidim u vječnici, Janet. Prije svega bih rekla, možda je došlo do zabune. Ovaj izvještaj je pripremio parlament, ne komisija. Tako da ovo je glas parlamenta, ovo je ono što mi mislimo o politici tržišnog natjecaja. Ne znam što vi mislite, ali ja razgovaram sa malim i srednjim poduzetnicima u mojoj izbornoj jedinica, jedinicima. I oni mi kažu da ih brinu prakse multinacionalnih e, kompanija koje premještaju svoje profite u e, prekogranične e, porezne oaze. Tako da da, nadam se da, da ćemo stati takvim praksama na kraju. Hvala vam sada. Sada ima Morten Helvig Petersen dvije minute. Ja ću govoriti na materinjem jeziku. Čestitam našem izvjestitelju na vrlo interesantnom izvještaju. Politika tržišnog natjecanja je zasigurno jedan od ključnih područja Europske unije. Ključna je i za europsku suradnju, a i unutar novoga kolegija, povjerenika i to zahvaljujući prisustvu Margaret Verser. Politika tržišnog natjecanja je jedno od mnogobrojnih područja u kojima suradnja na razini Europske unije stvara brojne i konkretne prednosti svim građanima. Izvještaj tvrdi da Europska komisija mora imati veće ovlasti prema zemljama članicama. Drago mi je da izvjestitelj to naglašava. Isto tako da naglašava da komisija mora imati resurse kako bi mogla e, obaviti ovu važnu, ovaj važan zadatak. Izvjestitelj zatim naglašava važnost Europskog parlamenta, traži za parlament veće nadležnosti. To, dakle, stavak 104 izvještaja kaže ovaj jaz se mora napokon premostiti i tu se odnosi na Europski parlament i na ulogu parlamenta. Stoga, komisija mora imati više ovlasti, više financijskih resursa, a parlament mora imati značajniju ulogu i sa time se u potpunosti slažem. Sve to znači više Europske unije, a ne manje. A to je promjena, promjena od 180 stupnjeva u odnosu na ono što sam ja smatrao da je e, mišljenje izvjestitelja. U svakom slučaju, meni je jako drago da, sam, e, da, smo, da imamo ovakav dobar izvještaj i glasati ću za. Hvala vam, a sada zastupnik Vali na minutu i 30. Hvala vam. Čuo sam nekoliko intervencija od kolega u vječnici i smatram da vrlo često parlament donosi dobre mjere i donosi i dobre zakone. No gdje je onda problem? Problem je da oni koji imaju izvršnu vlast u Europskoj uniji, a to su komisija i vijeće, koje bi trebali pripremiti dobre direktive, vrlo često ne slušaju prijedloge koji stižu iz parlamenta. Stoga se pitam, pitam se zašto? Zašto se nalazimo, zašto imamo Junkera kao predsjednika komisije? Junkera, upravo se on bavio poreznim dumpingom i na tome je obogatio svoju državu i tu je praksu vodio 15 godina. On bi morao to već sutra ukinuti zato što bar on pozna sve lukave korake. A mi imamo odbor, mi smo osnovali posebni odbor da bi dao savjete kome? Onome koji zna zapravo sve te trikove. Tako da da, parlament možda čak i radi dobro, no nažalost vijeće i Europska komisija koje zapravo štite lobiste, kao što je rekao i kolega Wolf, vrlo često ne štite e, interese naših građana, već štite interese velikog kapitala. A tko na kraju nastrada? Naši građani. Vidimo kako pate posljedicu ovakvog ponašanja sa velikom nezaposlenošću, sa uništavanjem tržišta koje su se temeljile na mikropoduzetništvo. E, bore se sa nepoštenim natjecanjem i sa tvrtkama koje premještaju profite u zemlje u kojima, u kojima imaju veće podovodnosti. Takvim stvarima treba stati na kraj. Hvala vam. Hvala lijepa. Sljedeći e, govornik je gospodin Markus Ferber, dva, dvije minute. E, dragi kolege i kolegice, e, tržišno natjecanje je vitalni element našeg gospodarstva i stoga je pravično da od rimskih e, e, ugovora imamo jedno europsko tijelo koje se zato brine da tržišno natjecanje u Europskoj uniji bude pravično. E, to je uloga gospođo Vestager koju ste sada vi preuzeli i želim vam e, mnogo sreće kad se radi o tome da se e, donose pravila igre i da svi dionici se pridržavaju tih e, propisa. To očekujemo od politike. Imamo velike izazove na području poreznog prava, imamo jedno posebno tijelo i veselimo se da komisija istražuje niz država članica. Imamo izazove preokrata u na digitalnom području i tu trebamo nove e, propise. E, to nije lako, nije lako vidjeti e, ko se pridržava, a ko se ne pridržava e, propisa. Tu se ne radi samo o Googlu, već o cijelom digitalnom području. Također trebamo paziti na to da e, tržišnim natjecanjem i propisima ne slabimo Europsku uniju. Pitam se da e, recimo mnoge e, tvrtke već od toga trpe i da se više ne mogu oduprijeti međunarodnoj konkurenciji. Govorimo o zračnom prometu i drugim područjima E, time se moramo baviti u ovom sazivu. Nadam se da će komisija e, e, prihvatiti ono o čemu ćemo sutra odlučiti. gospođa Alesija Marija Moska, minutu. Hvala vam. Gospođo povjerenice, politika za zaštitu tržišnog natjecanja je, kao što ste i vi sama rekla, ključne za uspjeh i funkcioniranje Europske unije. Oduvijek su predstavljale ključan instrument za uklanjanje barijera za slobodno kretanje dobara, usluga, ljudi i kapitala. E, bile su ono neophodno za uspostavu jedinstvenog tržišta. No, nažalost, moramo reći da u mnogobrojnim sektorima još uvijek postoje brojne normativne i tehničke prepreke koje u principu otežavaju normalno funkcioniranje jedinstvenog inovativnog tržišta koje bi moglo potaknuti gospodarski rast i otvaranje novih radnih mjesta. No želim istaknuti važnu ulogu ovog parlamenta i to posebice u proteklih nekoliko godina. Smatram da planovi o zaštiti tržišnog natjecanja se moraju raditi u uskoj suradnji sa parlamentom. Parlament mora službeno sudjelovati i tu mislim na proširenje postupka suodlučivanja kako bismo ojačali demokratski legitimitet tog postupka. Demokratski legitimitet u ovom području je neprihvatljiv i predlažem da se riješi što prije i to kroz međuinstitucionalne dogovore o politici tržišnog natjecanja. Ne možemo osigurati pošteno natjecanje ako nemamo transparentnost i zbog toga parlament mora biti redovito informiran o napretcima u istragama oko lux leaks koje vodi komisija. Sljedeći govornik je gospodin Stolojan. Ima dvije minute. Hvala lijepa. U potpunosti podržavam prijedloge koji su iznesene u ovom izvješću i gdje se traži od Europske komisije da ispita mogućnosti do kojih je došlo prilikom e, kršenja pravila tržišnog natjecanja, naročito kada se radi o državnim potporama i to u onim situacijama gdje su se neke fiskalne pogodnosti dodijelile određenim multinacionalnim tvrtkama u nekim državama članicama. Znamo da je komisija na tome radila i e, čekamo nestrpljivo e, rezultate. Ipak, ja bih se ovdje usvrnula na razliku u cijeni među različitim e, lijekovima koje postoji u državama članicama te velike razlike u cijenama lijekova mogli bi zapravo skrivati e, loše prakse distributera lijekova. Sasvim sigurno ovakva e, velika razlika u cijenama pokazuje da je tržište lijekovima vrlo fragmentirano. Bilo bi, smatram, e, dobro da Europska komisija pobliže ispita problematiku vezanu za tržište lijekova u Europi i to kako bi ustanovila postoje li dominantne pozicije na tržištu i eto u tom slučaju spriječila. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Kofod. Ima minutu i 30 sekundi. Eh, fru komisija, fri. povjerenice, Slobodno tržišno natjecanje je jamac da naši potrošači dobiju najbolje proizvode po najboljoj cijeni. I to je ono što trebamo postići u informatičkom, digitalnom i e, telefonskom tržištu. U jednom članku u Financial Timesu, upravo o mobilnoj telefoniji, stajalo je da kad je riječ o roamingu, komisija želi smanjiti cijene i da će na tome e, donositi svoje odluke o e, pripajanjima. Znam da zahtjev dvije danske tvrtke je na stolu e, povjerenice. Stoga želim vam postaviti pitanje. koje je za vas, koje vas udio na tržištu koji, za kojeg smatrate da je duopol i time što će se dozvoliti ovo spajanje hoće li to potrošačima zajamčiti e, prikladne dostupne cijene ja sam također e, iznenađen e, tonom izvještaja Messerschmidt izvještaja koji traži veću ulogu Europskog parlamenta a sam izvjestitelj je u ovoj vijećnici oduvijek govorio da ovaj parlament treba ukinuti. E, gospodin Georgius ima dvije minute. Mislim da unutarnje tržište još uvijek nije dovršeno i moramo intervenirati i riješiti probleme u onim područjima u kojima jedinstveno tržište ne funkcionira kako treba. Ideje gospodina Messerschmitta su, ja mislim, dobre. Kao zastupnik iz Grčke moram reći da je struktura jedinstvenog tržišta jako bitna za konačne gospodarske rezultate. Ovdje nije riječ samo o Europskoj uniji i vlade moraju učiniti sve kako bi unutarnje tržište funkcioniralo i kod kuće. I jedan od razloga zbog kojeg ja vjerujem da Grčka nije mogla brzo izaći iz programa prilagodbe, kao što su na primjer izašli Portugal i Irska, je bilo upravo zbog strukturnih problema i zbog toga kako funkcionira unutarnje tržište. Vršio se pritisak na plaće, građani žive u vrlo lošoj situaciji, osiromašeni, iako su troškovi rada iznose tek oko 12%, a GMP je pao za 20%. Stoga jako je važno analizirati kako funkcioniraju pojedina gospodarstva i kako osigurati da ne dođe do preljevanja takvih disfunkcionalnih gospodarstava. Ako uspijemo to riješiti, uspjet ćemo riješiti većinu problema. Na primjer, ruski prirodni plin koji se šalje u Europu je jedan od najskupljih. I nažalost pada cijena e, energenata nije doveo do pa-, pada cijena e, energije za naše građane. E, gospođa Klaudija Klaudija Franculika ima riječ. Hvala vam. Zadovoljan sam e, ishodima pregovora oko ovog izvještaja. Drago mi je da je i javna nabava e, uključena u izvještaj i da zemlje članice imaju mogućnost organizirati javnu nabavu prema vlastitim potrebama. To je ključni, e, ključna tema za nas socijaliste i demokrate. U amandmanima koje sam ja predložio Zalagao sam se za snažniju ulogu Europskog parlamenta u oblikovanju naše politike tržišnog natjecanja, a sve u cilju povećanja transparentnosti, stabilnosti i rasta. Ovim izvještajem smo se približili ostvarenju temeljnih ciljeva, a to je osigurati pošteno natjecanje te borba protiv socijalnog dumpinga na tržištu rada, te gospodarski interesi od općeg gospodarskog interesa moraju također slijediti ove, e, ova pravila. Zatim riješiti probleme e, antitrustovskog antitrastovskog postupanja na digitalnom tržištu, zatim zaustaviti ilegalne prakse što se tiče oporezivanja i zaustaviti e, izbjegavanje plaćanja poreza. Slažem se da s obzirom na to da je ideja izvještaja bila da se definiraju opća pravila i smatram da bismo ovaj izvještaj trebali usvojiti na plenarnoj sjednici na glasanju. Hvala vam, hvala vam sada gospodin Kasa na dvije minute. Hvala. Ja ću za početak zahvaliti izvjestitelju na uloženim naporima. Vrlo umjereno izvješće. Kao što znamo, održivo tržišno natjecanje je ključno za eh, radna mjesta, raste inovativnost na unutarnjem tržištu Europske unije. 2013. godine izvješće komisije je govorilo o tome da treba dati više prostora i osnažiti mala i srednja poduzeća. Ukazalo je to e, jer je to vrlo značajan segment e, gospodarstva. To je točno. Mala i srednja poduzeća e, su u pogođena dijelom uočnom situacijom u gospodarstvu, ali više tržišnog natjecanja mogli bi im pomoći da nadomjeste taj nedostatak i te gubitke. Pravično tržišno natjecanje nešto je što se može napraviti samo ako se u svim promjenama izvještavaju i obavještavaju mala i srednja poduzeća. Treba dakle sve mogućnosti koje se naprave otvoriti za mala i srednja poduzeća. Smatram da komisija treba pripremiti jasne smjernice kako za tvrtke, tako i za e, javne e, upravu e, o pravima malih i srednjih poduzeća. Treba dakle imati zakon o malim i srednjim poduzećima za Europu, a isto treba paziti na koji se način dodjeljuju ugovori kako to ne bi išlo na uštrb malih i srednjih poduzeća. Hvala lijepa. Gospođa Suvjetska ima dvije minute. Puno hvala. Dragi kolege, sasvim je jasno da je politika tržišnog natjecanja jedan od ključnih elemenata Europske unije. Ne budemo li dovoljno radili na razini Europske unije, moglo bi doći do prepreka, a e, možda čak i do e, rata među državama članicama na planu gospodarstva. Prema tome, trebamo biti zadovoljni da su doneseni novi propisi. Podsjetimo se e, da e, sve što poduzeća e, mogu napraviti kako bi ojačale svoju poziciju na tržištu. E, što se tiče e, prošle godine situacije, e, vidjeli smo kakva je situacija s poreznom politikom nekih zemalja. Dobra ilustracija toga je afera LuxLeaks, kako neke tvrtke izbjegavaju plaćanje poreza. Neke su tvrtke iskoristile pogodnosti što im je pružio Luksemburg. Radi se o tvrtkama koje su imali vrlo visok profit, koji je iznosio stotine milijuna eura. Treba dakle pogledati situaciju s porezima u svim zemljama. Slažem se s izvjestiteljima da je porezka politika ključan element tržišnog natjecanja. Europska e, komisija mora moći uvidjeti kada dođe do loših praksi. Podsjećam još da postoji još jedan mehanizam o kojem se nije govorilo u izvješću. Ovih posljednjih dana stižu nam informacije da je cijena ruskom plina jako različita od jedne države članice do druge. Nije moguće imati pravu konkurenciju među pojedinim tvrtkama ako neke e, moraju platiti e, više ili manje za, e, za plin. A sve to ovisi o tome kako se nešto takvo svidi Kremlju. E, čudilo me dakle da je nitko nije spomenuo dumping na planu energenata. Gospodin Bernard Monod ima jednu minutu. Dragi kolege, ako politiku prosuđujemo prema rezultatima, onda možemo vidjeti da je europska politika tržišnog natjecanja propala. Neki monopoli su nestali kako bi se bolje pružale javne usluge privatnim tvrtkama. A još bi se moglo s Junkerovim planom dogoditi da imamo privatizaciju profita, naročito na planu prometa i energetike. U planu od 5 milijardi eura je kroz pet godina nije e, smo dobili nikakve rezultate. A vidimo kakva je situacija s tvrtkama protiv Google gdje se ništa ne događa sa sankcijama. Mala i srednja poduzeća uvijek su ona e, kojima je najteže i koje su podvrnuta pritisku velikih poduzeća. A e, zbog različitih pravila države ne mogu voditi E, patriotsku e, politiku. E, primjerice u Francuskoj tvrtka SNCM je morala platiti penale i zbog toga je propala. Činjenica je da se ovakva politika je nešto što ide na uštrb naroda, a na korist velikih tvrtki. Prelazimo sada na spontano javljanje za riječ. Prihvatit ću jednog govornika iz eh, svakog kluba zastupnika i eh, neću eh, primiti one koji su se već ranije javili na riječ. Zoromana Tomčić, na jednu minutu. Hvala lijepa što ste mi dali riječ. Dragi kolege, Zaista smo svjesni činjenice da politika tržišnog natjecanja ima izuzetnu važnost ako želimo živjeti naše gospodarstvo. Naročito u današnje vrijeme kada smo suočeni s velikim brojem izazova kao što su na primjer trgovinski sporazumi s drugim zemljama. Dopustite mi da eh, vam eh, govorim o onome između Europske unije i Sjednjih američkih država koji je zaista najznačajniji sporazum takve prirode. To bi trebao biti jedini način da zaštitimo naše potrošače. Moramo stvoriti dobre okolnosti rada za sve tvrtke, uključujući i mala i srednja poduzeća koji su često žrtve mnogih problema u ekonomiji. Drago mi je da komisija promatra situaciju u gospodarstvu i nadam se da ćemo čuti o rezultatima i posljedicama toga. Hvala. Hvala lijepa. Sada gospođa Marija Katini ima jednu minutu. Hvala lijepa gospođo povjerenice, gospođo predsjednice. Želim zahvaliti izvjestitelju to je uravnoteženo izvješće. Gospođi povjerenici, moram postaviti sljedeće pitanje. Treba nam politika tržišnog natjecanja, ali konkurentnost treba biti pravična. Pitanje je sljedeće. Jeste li već e, odlučili o nečemu za budućnost? Mislim da bi se trebali imati smjernice e, koje bi išle zatim da se ima i učinkovitije politike kako bi mala i srednja poduzeća mogla imati pristupa e, svjetskim tržištima. Ja sam nekada bila poduzetnica i vidim da u EU ne postoji prava konkurencija i pravo tržišno natjecanje između malih i velikih tvrtkih. Drugo, namjeravate li e, napraviti propise o tome kako tvrtke trećih zemalja dolaze na europska tržište, jer e, sada to nije uređeno. Mislim da samo ako se te dvije stvari riječi možemo reći da imamo rezultate koji će biti dobri u budućnosti. E, gospodin Angel Džambaski ima jednu minutu. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Hvala. Drage kolege, Htio bih e, čestitati gospodinu e, Messerschmittu. On je vrlo, znači je vrlo detaljan i umiren izvještaj. On govori o malim i srednjim poduzećima. Njih treba zaštititi od e, tržišnog natjecanja velikih tvrtki koje zapošljavaju, oni zapošljavaju 65% radne snage u Europskoj uniji. U većini slučajeva male i srednja poduzeća ne mogu se nositi s velikim korporacijama. Postoje vjerojatno i e, neke manjkavosti u izvješću, međutim one e, nisu važne. U e, Bugarskoj

Hvala lijepa. Posljednji govornik je Jean Ferreira. Ima jednu minutu, izvolite. Puno hvala. Dobro je vrijeme e, sada da se ovdje podsjetimo zbog tog svetog načela slobode tržišnog natjecanja, da su e, mnogi sektori privatizirani i to je uvelike utjecao na e, živote mnogih ljudi. Svi su govorili kako će to biti dobro za sve, međutim vidimo što se dogodilo. Vertikalna integracija proizvodnje i distribucije samo je povećala profit za tvrtke, a pogoršala situacije za domaćinstva. U e, prometu liberalizacija je dovela do koncentracije i monopola u cijeloj Europi. Malen broj međunarodnih tvrtki vode igru kada se radi o prevozu putnika i tereta. Što se pak poljoprivrede tiče, vidimo da zajednička poljoprivredna politika ruši i uništava nacionalnu proizvodnju u mnogim državama, a sve na e, dobit multinacionala. O tome se ne bi trebalo raditi. E, sada je na redu povjerenica Vestager, izvolite. Prije svega hvala za ovu raspravu. Mislim da iz nje vidimo koliko je Europski parlament e, zainteresiran da radi na tim pitanjima. I e, imamo pravila u našim temeljnim ugovorima. Drago mi je što sam čula riječi Wernera Langena koji me je rekao da e, trebamo e, ovaj parlament sudjelovati u donošenju odluka da dogod je ovaj ugovor na snazi radit ćemo prema odredbama ugovora, ali ja ću uzimati u obzir e, ono što kaže Europski parlament. Naročito kada budemo radili na nekima od prijedloga što smo ih upravo sada čuli. Kao što je rekao gospodin Pedersen, ovo je značajni trenutak za Europsku uniju ali naglašava jasno da moramo surađivati i sa e, vlastima i nacionalnim vlastima. Naprimjer, kada se radi o pitanjima prehrane, tu su nacionalne vlasti zaista one koje igraju ključnu ulogu, ali one možda nemaju prave alate kad se treba nositi s multinacionalnim korporacijama i zato smo i govorili večeras je li e, naša politika dovoljno jaka da omogući malim i srednjim poduzećima da koriste talente kojima raspolažu kako bi bili aktivni dionici na tržištu. To je, e, mislim, vrijedan argument jer e, govori o različitim aspektima politike tržišnog natjecanja. Ono mora omogućiti ljudima da naprave pravi izbor, a da tvrtke također mogu nešto pokušati napraviti. Prethodna je komisija napravila ispitivanja sektora i e, pitanje patenta. Govorili smo o razlikama u cijenama koje možda postoje e, kada se tiče lijekova, o načinima na koji su e, lijekovi primaju subvencije. To je nešto što moramo pratiti i što činimo svake godine u izvješćima. Porez je još jedno pitanje o kojima se večeras razgovaralo. Učinit ću najbolje što mogu da koristim one instrumente koji su mi na raspolaganju da vidimo kada e, imamo porezke potpore ili kada se poreze koriste <clears throat> i e, tako da stvaraju nepravično tržišno natjecanje. Što se tiče područja energetike, e, mnogo toga je obećano da se otvore naša tržišta. I još nešto, i na ovom području imamo nadležnosti koje su podijeljene između država članica Europske unije. Recimo kad se radi <clears throat> o izboru energetika, e, države članice biraju za koje će se energente odlučiti. Ono što mi na razini Europske unije gledamo da ne treba biti pretirane kompenzacije i da se ne troši na loš način novac porezkih obveznika. S obzirom na modernizaciju državnih potpora, više se prati način na koji se koriste jer e, želimo da i građani prate na koji način se novac koji su izvojili koristi i da im političari polažu račune. Nadam se da ćemo se vratiti na pitanje digitalnih tržišta relativno brzo kada se počnemo baviti pitanjima jedinstvenog digitalnog tržišta. Puno vam hvala. Hvala izvjestitelju, izvjestiteljima u Sjeni i gospođi Kalas. Hvala lijep. A sada ima riječ e, na dvije minute gospodin Messerschmidt. Hvala lijepa. E, hvala e, za sve primjedbe što ste ih dali za vrijeme rasprave. E, većina argumenata koji su političke prirode i izvor polemike su spomenuti večeras. Što se predlažem jedan kompromis i tu se obraćam kolegama dancima. Kada se amandmani ulože, a tako su pravila u politici. To može izmijeniti značenje izvješća. Nije mi drago da su dvoje danskih kolega rekli da sam amandmanima u potpunosti promijenio ono što sam izvorno najavio da ću reći i da sam nekako promijenio stranu. Ne, to je netočno. Većina primjedbi ipak bila je vrlo ljubazna i pozitivna i to mi je drago. Drago mi je zbog sadržaja izvješća. Ovo izvješće govori o čitavom nizu važnih argumenata. Dio njih je kritično, ali dio i konstruktivno. Primjera radi što treba učiniti kako bi se stvorilo unutarnje digitalno tržište. Ranije nismo bili jako precizni. Potrebna je interoperabilnost primjerice. To je nešto o čemu govorimo. To otvara perspektive za rast, ali to znači da komisija uzme inicijativu na tržištu digital, na digitalnom tržištu, ali i na mnogim drugim područjima o kojima se govori u ovom izvješću. E, to je važno. Ono što je e, izvjesno je da ćemo mi sutra konstruktivno e, završiti s radom novom izvješću. Što se tiče ovih koji su se sada javili za riječ, mnogima nije drag kompromis do kojeg sam došao u izvješću. I ja ponekad e, ne volim te kompromise, ali moram ih prihvatiti jer su dobri za sve.